Good morning, ladies and gentlemen. Can we begin our work today? Dobar dan. Možemo li pomoći, e, e, početi i s našim današnjim radom? Evo, puno nas je danas ovdje na sastanku nakon jučerašnjeg sastanaka. Počet ćemo s glasanjem. Počet ćemo s mišljenjem koje je pripremila kolegica Konstance Krell. Radi se o mišljenju o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Dugo nam je trebalo da pripremimo to mišljenje, imali smo cijeli niz amandmana, mnogo sastanaka izvjestitelja u sjeni. Zahvaljujem mojim. Želite li nešto reći? Gospođo Krel, izvolite. Dve kratke rečenice. E, gospođo Mihajlova, upravo ste to rekli. Nije bilo jednostavno sastaviti ovo mišljenje jer smo imali e, mnoga preklapanja sa odborom za proračune Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i svim suradnicima i političkim savjetnicima e, za izvanrednu pomoć. E, tajništvo je s nama odlično surađivalo i ako to dobro vidim, smo usprkos e, kratkoće vremena koje nam je bilo na raspolaganje Mislim da smo e, dali značajan doprinos. E, molim stoga kolege i kolegice da paze malo na to što se događa u odboru za proračune. A ne da se tamo glasa drugačije no što smo mi ovdje odlučili. Moramo biti malo budni, oprezni i aktivni međutim sigurna sam da će se to i tako dogoditi. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala vam puno. Željela bih e, reći sljedeće danas. Gospođa Krel predlaže četiri e, kompromisna amandmana koji pokrivaju četiri dijela teksta. To se osniva na sporazuma koji je postignut tijekom sastanka sa izvjestiteljima u Sijeni i savjetnicima. Danas ćemo imati složeno glasanje. Evo, pokušat ću ići polako, a molim vas da mi pomognite ako griješim. Krećemo, znači sada s glasanjem o mišljenju. Počinjemo sa amandmanom 83. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Krećemo sada na kompromis 1. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo sada na eh, amandman 92. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada idemo na kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 115, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 116, oprostite 120 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 121 amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 122 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 140 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 141 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 157 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 158 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 159. Oprostite, to su identični amandmani 160 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 184 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 185 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 188 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 191 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 192 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 193 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 197 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 198 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 201 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 210 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 221 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 222 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 226 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 227 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 231 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 232 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 233 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 235 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 236 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 237 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 240 za, protiv, suzdržani, Provjerimo to elektronički amandman 240. The Glasanje je otvoreno. The is closed. Glasanje je zatvoreno. I odbijeno. Amandman 241 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 242 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 243 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 245 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 247 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 248 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 251 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 261 za protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 262. Imamo ovdje usmeni amandman. E, da li se neko protivi usmenom amandmanu? Ne. Onda to glasamo zajedno e, e, sa usmenim amandmanom 262 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 268.

Imamo usmeni amandman ovdje. Gospodine Buda, želite li nešto reći? Ne. Protivi li se neko usmenom amandmanu? Ne. Onda glasamo oko 271 s usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo sada na, na amandman 27. Tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo sada na kompromis 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 4, to je povučeno, imamo sada 69 za, protiv. Oprostite, evo ponovit ću. Znači, idemo na amandman 77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 79 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 80 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 81 je povučen, 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada idemo na završno glasanje, elektronično glasovanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. i mišljenje je usvojeno. Čestitamo gospođi Krel. Zahvaljujemo na podršci u glasanju. Sada krećemo na sljedeće izvješće. Radi se o budućim perspektivama za tehničku potporu u okviru kohezijske politike. Hvala. Gospođo Tomašić, želite li nešto reći? Ne. Hvala. Krećemo sad na glasanje. Počinjemo sa amandmanom 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, pogledajmo to, elektronički provjerimo, amandman 5. Glasanje je otvoreno, izvolite. Glasanje je zatvoreno i odbijeno. Krećemo na amandman 6 za, protiv, suzdržani. Provjerimo to elektronički. Amandman 6 elektronično glasovanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I usvojeno. Oprostite, nisam dovoljno dobro mogla procijeniti. Amandman 7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 E, amandman 17 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 27 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 28 za protiv suzdržani, odbijeno. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 40 za, protiv, suzdržani, mislim da je usvojeno. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 42 za,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 Glasanje je zatvoreno i usvojeno. Amandman 65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 66 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 89. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 90. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 91. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 92. Za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada krećemo na završno glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I Izvješće je usvojeno. Čestitamo gospođi Tomašić. Želite li nešto reći? Hvala vam uistinu. Ja moram ići sada na glasanje u odboru za peš. Moram reći samo jedno da je bio veliko zadovoljstvo e, surađivati sa povjerenicima u sjeni, kad zajedno radimo u istom e, cilju, onda je vrlo lagano postići taj cilj. Hvala. Hvala vam. Mislim da smo ovo dobro i brzo obavili. Sada krećemo s našim dnevnim redom. Nastavljamo s dnevnim redom. Sada ćemo imati razmenu mišljenja vezano uz mi izvješće na vlastitu inicijativu vezano uz regionalnu primjenu instrumenta kohezijske politike kao odgovor na demografske promjene. Gospođa Garcia Perez je izvjestiteljica, a danas ćemo podsrtati važne stvari. Znači, gospođa želi izvješće predstaviti u limpnju i vjerojatno ćemo glasati u rujnu. Dajem riječ gospođi Perez, a nakon toga izvjestiteljima u sjeni. Izvolite. Muchas gracias, señora Hvala lijepo. Danas eh, započinjemo sa prvom razmjenom mišljenja o ovom izvješću, riječ je dakle o demografskim izazovima. To su pitanja za koja smatram da su od važnosti trebaju biti uzete u obzir kada govorimo o budućnosti kohezijske politike. Demografske promjene su jedan od glavnih izazova koji se nalaze pred Europskom unijom. Prema posljednjim statistikama Eurostata, Europa stari. Stanovništvo se smanjilo, a osobe starije od 65%, broj osoba starijih od 65% će narasti. Pretpostavlja se da će stanovništvo ukupno manje rasti u odnosu na podatke iz 1950. Osim zemalja koji se nalaze na jugu Europske unije imamo i velik broj regija gdje vidimo starenje dakle stanovništva, vidimo smanjenje broja stanovnika, imamo čitav niz zemalja koji se nalaze pred smanjenjem ukupnog broja stanovnika, dok raste istovremeno broj stanovnika u gradskim područjima. To vidimo i e, primjerice u nekim zonama Francuske, Španjolske i Italije. Htjela bih zato reći nekoliko riječi o mojoj zemlji Španjolskoj. Prema našem e, statističkom e, zavodu Imamo čitava područja koja riskiraju nestanak. Imamo regiju u Španjolskoj, Kastilja Leon, koji su upoznali sa tamošnjim ruralnim krajevima. To su zone koje ne raspolažu uslugama, infrastrukturom, stanovništvo. Tamo stari ove zone su zatvorene, prepuštene sami sebi Tamo nema zdravstvenih centara, filijala banaka, imamo čak općine u kojima uopće ne postoji veza sa internetom, ne mogu se raditi plaćanja dakle, na internetu, nema kreditnih kartica. Imamo općine u kojima primjerice rade djelatnici banaka koji nose novac dakle gotovinu tamošnjim e, stanovnicima. Dakle, govorimo doista o udaljenim područjima, ruralnim područjima koji žive jednostavno u tišini, tamo čujemo ptičice kako pjevaju, uživaju dakle u e, zvukovima prirode, ali ovo je doista ozbiljan problem, jedan od najvećih e, izazova koji se nalaze pred Evropskom unijom. svi teritoriji država e, članica koji su pogođeni ovim promjenama trebaju biti predstavljena, njihovi problemi trebaju biti predstavljeni, zato valja utvrditi koji su to točno problemi, vidjeti na koji način postići ravnotežu između stanovništva i teritorija. Po meni imamo četiri temeljna problema vezana uz ovo pitanje koje traže s naše strane djelovanje smanjena gustoća. Mi tu možemo razlikovati više područja. Ravnotežu između stanovništva i teritorija gdje imamo nisku gustoću i novije e, postupke kada dolazi do smanjenja gustoće stanovništva. Imamo zone u kojima je ta gustoća stanovništva uvijek bila niska. Međutim, imamo i zone u kojima dolazi do naglog smanjenja broja stanovnika i zato dolazi do smanjene gustoće stanovnika. Drugo, starenje stanovništva. To je poznati demografski fenomen proširen diljem Evropske unije. S jedne strane se može pripisati mm, demografskim promjenama, tranziciji, promjeni, dakle strukture stanovništva. Potom treći problem smanjenje nataliteta i s tim povezano smanjenje broja mladih. Ovdje, to je to doista možda jedan od najvažnijih problema. I četvrti problem, konstantno smanjenje broja stanovnika. To je povezano sa svim prethodnim problemima i do njega dolazi tamo gdje postoje demografski problemi. U mnogim lokalnim zajednicama vidimo također prisutan trend raseljavanja. Demografski izazovi o kojima govorim nisu novost, to je nešto što već poznajemo. Međutim, pogađa nas intenzitet ovih promjena. vidimo čitav niz povezanih problema s aktualnim problemom s kojima se suočava Europska unija. Međutim, s ovim je povezano i pitanje ravnopravnosti spolova. Naime, u ruralnim krajevima vidimo sve veći broj muškaraca, dakle to su čitave općine u pitanju u kojima jednostavno nedostaje žena. Europska Unija ima niz instrumenata kojima se može pozabaviti ovim pitanjima, ali do sada nije postojala opća evropska strategija posvećena isključivo ovom problemu. Unija bi trebala integrirati demografska pitanja u sve svoje politike i u proračunu predvidjeti sredstva koje će biti namijenjene razvoju novih politika, naročito u smislu poljoprivrede, zaštite okoliša, dakle informacijske tehnologije, zapošljavanje i tako dalje. Komisija bi pak trebala izraditi strategiju koja bi se pozabavila demografskim promjenama. Mi smo to kao parlament zatražili u e, rujnu 2015. Ideja je da se da prioritet određenim sektorima, dakle dostojanstven rad, kvaliteta radnih ugovora, dakle promoviranje gospodarskih aktivnosti, kapilarna infrastruktura, potom razvoj konkurentnosti dakle ovim područjima koje su pogođene ovim demografskim promjenama, potom razvoj dakle razvoj gospodarskih politika specifičnih e, za područja pogođena negativnim demografskim promjenama, potom poboljšanje dakle javnog e, prijevoza, razvoj mogućnosti za mladih, potpora e, za mlade obitelji, za mlade, e, bolja ravnoteža između privatnog e, i poslovnog života, pitanje migracija, povratnika i tako dalje. Europska unija bi trebala stvoriti zakonodavni okvir kojim će dakle, utvrditi koja su ova područja sa negativnim demografskim promjenama, dati im status posebnih zona. Uglavnom je riječ o e, južnim područjima koja danas imaju taj status, međutim, kao što sam rekla, situacija se mijenja, dolazi do nagih promjena, tome svjedočimo unatrag nekoliko desetljeća i potrebno je uspostaviti novi pravni okvir kako bi se uključili dakle, ove novi teritorije. Kohezijska politika bi tu trebala imati veću ulogu kada je riječ dakle, o pitanjima demografije, trebalo bi razviti pokazatelj koji će uzeti u obzir nove kriterije za utvrđivanje dakle, kriterija koji se nalaze u ovoj situaciji. Dakle, teritorij koji bilježi ove probleme mora, dakle, mora se za njega uzeti u obzir veća fleksibilnost kada je riječ o tematskim objektivima ili o postocima sufinanciranja. Europski fondovi, europska sredstva u tom smislu trebaju postati učinkovitija. Dakle, imamo čitav niz e, fondova koje možemo koristiti u ove svrhe. Smatram, međutim, da je potrebno stvoriti jedan specifičan, dakle zasebni fond koji bi integrirao sredstva dakle, koja se nalaze, za teritorij koje se nalaze u lošoj demografskoj situaciji. Također, naša strategija treba predvidjeti inicijative povezane sa, sa problemima vezanim uz demografiju. Imamo tu čitav niz inicijativa koje možemo ostvariti, primjerice jednu koju možemo nazvati stanovništvo, to bi trebalo obuhvatiti inteligentan rast, inkluzivan rast i od pitanja održivog rasta. Višegodišnji financijski okvir za razdoblje nakon 2020. trebao bi dati jedan novi e, zamah u borbi protiv ovih e, negativnih demografskih promjena to je nešto što smo, što smo više puta e, pozivali. Tražili smo bolju koordinaciju, bolju suradnju između ovih instrumenta koji su nam na raspolaganju, dakle strukturalni fondovi, ZPP, fondovi za ulaganja, a sve kako bismo optimizirali učinak e, ovih e, fondova. Sve su ovo pitanja, dakle, koja su mi bili polazišna točka za stvaranje ovog izvješća. Sigurna sam da ćemo ju moći dodatno razviti, obogatiti uz pomoć vaših primjedbi. Evo, pretvorila sam se u uho i sa zadovoljstvom ću poslušati vaše ideje. I nadam se da ćemo u budućim raspravama o ovom izvješću, dakle, izvješće obogatiti i dakle doći do ovog pokazatelja koje sam spomenula, koje će nam omogućiti dakle da uz njegovu pomoć eh, da raspravljamo o teritorijima kojima je potrebna pomoć. Evo s ovime bih eh, sada zaključila. Hvala lijepo. Hvala vam na uvodnim eh, riječima. Sad ćemo čuti izvjestitelje iz Sjene. Izvolite. Muchas gracias, Europa se... Hvala Europa se sada suočava sa demografskim šokom. Dok u ostatku svijeta vidimo i rast demografskih pokazatelja, stanovništvo u Europi se smanjuje i stari. Zato je ovo izvješće važno. Treba izraditi dugoročne planove za borbu protiv ovih izazova. I zato se slažem sa tekstom izvješća. Demografski izazov je od izuzetne važnosti u pojedinim područjima, primjerice kao što je već rečeno, u Španjolskoj, u Kastilji, Leonu, Galiciji, Asturi i tako dalje. Ovo treba biti prioritet ne samo za pogođena područja, već i za sve. Zato je važno ovdje napraviti korake naprijed. Što se tiče kohezijske politike, demografski izazov bi trebao biti prisutniji u istoj. 2016 smo od komisije zatražili jedan program dakle, koji je tražio da se pokazatelji razvoja prošire, dakle da se ne obhoća samo BDP, već i pitanja vezana uz demografiju. Dakle, raspršenost između različitih pokazatelja razvoja. Regije pred kojima se nalaze ovi demografski izazovi, manje rastu, bilježe razvojni pad i imaju veće teškoće u pružanju dakle, socijalnih usluga. Ja imam neke prijedloge. E, razvoj, dakle, bolje povezanosti sa slabije naseljenim područjima. Pa kako? Pa primjerice uvođenje interneta a povezanost od ključne važnosti kako bi i mladi, dakle profesionalci, imali interesa da se tamo nasele. Potom je tu potencijal ruralnih krajeva za ekološki turizam, za e-trgovinu. Moramo poticati inovaciju koja će stimulirati lokalno gospodarstvo koje će mu dati novi zamah. Ja predlažem da se to uključi u izvješće, zato što je to e, važno ne samo za stanovništvo, već i za prostor, zato što mladi napuštaju ove krajeve i ostaju samo, samo stari. Tamo raste, rastu i troškovi života i također u tim područjima vrlo teško pružati čitav niz usluga. Kako bismo se nosili s ovim izazovima, treba ćemo usvojiti čitav niz propisa kako bismo zadržali naš model generacijske solidarnosti. Upravo ta međugeneracijska solidarnost je nešto što trebamo zadržati bez obzira na sve ove negativne demografske pokazatelje. Također je potrebna veća solidarnost među teritorijima. Moramo pronaći ravnotežu između teritorija u kojima postoji jaka gospodarska aktivnost i onih, i onih e, dakle, regija koje upijaju ove socijalne usluge. Sve to se treba naći unutar ovog izvješća. I lokalna tijela najbolje znaju koji su konkretni problemi s kojima se suočavaju i zato ih je potrebno uključiti. To je također e, važno E, ciljati na specijalizirane vještine, moramo se koncentrirati na određeno stvaranje određenih dakle sposobnosti koje će povećati konkurentnost e, ovih e, teritorija. Htio bih također poručiti građanima koji nas slučaju, slušaju da Unija može stvoriti dodatni razvoj, da može odgovoriti na trenutne izazove poput ovog demografskog. Ovo izvješće Također treba moći računati na kvalitetne evropske programe koji će voditi račun o demografskim pokazateljima kako bismo došli do gospodarskih modela koji neće nikoga ostaviti po strani. Hvala. Gospodin Jakovčić, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dozvolite mi da se ja na kratko uključim u ovu raspravu Imajući na umu da ova tema, barem onoliko koliko ja mogu reći u ovih 25 godina bavljenja politikom postoji 25 godina i kao tema u Hrvatskoj i kao tema očito i drugdje u Europskoj uniji. Naravno da je ona vezana prvenstveno na dvije stvari ili dvije teme mogu biti ovdje e, najbolje postavljene kao što je i naša izvjestiteljica i postavila stvari, a to je pitanje starenja stanovništva u Europskoj uniji, što je naravno jako dobro da ćemo biti svi mi jednom vrlo, vrlo stari ljudi, ali je činjenica i problem održavanja čitavog sustava kojega danas imamo u Europi, pa neki kažu da će mnoge zemlje doći u pitanje kako će uopće isplaćivati mirovine i kako će se uopće moći živjeti e, upravo zbog toga što će broj starog stanovništva e, e, u velikoj mjeri biti E, daleko veći nego što je to bilo jučer i nego što je to danas. Dakle, to je jedna od onih tema o kojima ćemo morati stvarno e, razgovarati i vidjeti da li mi imamo mogućnost e, i oko ove teme starenja stanovništva pronaći zajedničke formule u Europskoj uniji oko mirovinskih sustava koji su naravno različiti jer e, na kraju krajeva naš kontinent e, neovisno o svim političkim situacijama će se ipak uvjeren sam u to daleko više povezivati u narednih godina i u tom kontekstu će se isprepleteno življenje u europskoj uniji i još više povećavati. Druga tema je naravno ruralni prostor. Ja sam se bavio cijeli život e, problemima ruralnog prostora u Hrvatskoj i znam da je to e, jedan od velikih izazova, ali znam da su moguće i rješenja. E, u tom kontekstu prijedloge koje je iznijela, da ih sada jednostavno rečeno ne ponavljam, naša izvisiteljica e, su prijedlozi koje mislim da možemo u velikoj mjeri uzeti u obzir. Ja imam jednu primjedbu oko toga da li baš trebamo poseban fond ili ne, mislim da oko toga trebamo razgovarati jer imamo jednako najrazličite moguće fondove, ali nema veze, važna je suština, važna je da li ćemo imati novi fond ili ćemo koristiti postojeće fondove, važna je suština kako ćemo usmjeravati taj novac. E, u, u, u svakom slučaju <clears throat> ruralni prostor pogotovo, pogotovo u mediteranskom dijelu Europske unije čujemo za probleme u Španjolskoj, Hrvatska nije ništa drugačije, poznato mi je da je u Italiji e, ima sličnih e, problema. Prema tome, znam da definitivno e, ruralni prostori su nešto što zaslužuje daleko veću našu pažnju nego što to realno mi danas uspijevamo ovaj, posvetiti se. u tom kontekstu mislim da je ovaj izvještaj dobro postavljen i mislim da je suradnja koja je uspostavljena oko toga bila primjerena i e, nadam se da ćemo dati neke odgovore mada zaključujem e, e, demografski negativni procesi će se nastaviti nemojmo imati iluzije da to, neće biti tako oni će se nastaviti i sigurno je da mi ovim izvještajem ne možemo dati sve odgovore možda možemo neke naznačiti a i samo to će biti već jedan korak naprijed. Thank you very much. Miss Valina, I don't see her. Anybody to take the... Gospođica Valina nije ovdje. Gospodin Hrope. Gospođa Vana ima riječ. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, ja ću govoriti u ime gospodina Bornica Hopea među izazovima Evropske unije demografski elementi su najviše potjednjeni. E, više od 11 tisuća općina u Evropskoj uniji se smanjuju. E, tu stanuje manje ljudi, e, nema ekonomskog razvoja ako želimo imati e, socijalnu i teritorijalnu koheziju, moramo i dalje raditi na regulatornom okviru u državama članicama. E, fondovi moraju poticati rast, e, zapošljavanje, rodnu jednakost i pomoć siromašnima. Moramo se fokusirati na E, razne instrumente koji moraju biti kvalitativno korišteni kako bi poticali e, sve ove, ova područja koja sam spomenuo. E, mi se veselimo suradnji na ovom izvještaju. Gospođa Demato ima riječ, izvolite. Hvala. I mene kao i kolege strašno zanima ova tema. I htjela bih dati svoj doprinos ovoj temi. Mnoge studije se bave ovim problemima, dakle starenjem stanovništva, smanjenjem broja stanovnika. To je izazov e, za budućnost i njegove posljedice se osjećaju na teritoriju čitave Evropske unije, a možda i više u najudaljenijim krajevima, brdsko-planinskim područjima i tako dalje. Ove tendencije donose političke i socioekonomske implikacije, utječu na produktivnost, na razvoj, na pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga, na neravnotežu između urbanog stanovništva i stanovništva na selu. Riječ je o vrlo širokoj temi koja se tiče brojnih političkih područja Među njima su sustav socijalne zaštite, politike zapošljavanja, planiranje gradova, jednakost spolova, pitanja vezana uz obiteljski život. Zbog toga mogu biti korisne preporuke iz izvješća koje smo osvojili prošle godine. To je izvješće kolegice Jotove o brdsko-planinskim područjima. Tu smo tražili dodatne poticaje kako bismo potaknuli ta, dakle, male, male prerađivače u tim područjima. To je izvor radnih mjesta, ali i mjesto gdje se proizvode specifični proizvodi. Za njihovu proizvodnju je potrebno uložiti znatnija sredstva, ona donose dakle nešto manji prinos od, od prosječnih, ali svejedno treba pozvati komisiju da pokrene pilot projekte koji će se ticati upravo tih proizvodnih djelatnosti, dakle obrta koji u zonama koje su dakle žrtva ovog raseljavanja stanovništva, smanjenja broja stanovnika. Nakon strašnog potresa koji je pogodio središte Italije ove jeseni vidjeli smo da je raseljavanje jedan veliki problem u Italiji to je dovelo do ukidanja stotina općina, to je tužna agonija čitavih eh, područja, područja koja su bila dakle, oduvijek naseljena. Nekad je to povezano sa opasnostima koja prijete od poplava, klizišta, dakle to su sve dodatne opasnosti uz potrese koji su zabilježeni. Međutim, još jedan potres koji trebamo izbjeći jest umiranje mjesta kao što su Arquata del Tronto ili Amatriče, tamo je potrebno te zone izgraditi, zaposliti mlade i uz pomoć poreznih olakšica kao e, osoba koja radi u delegaciji pokreta pet e, zvijezdica, ja ću napraviti sve što mogu kako bih uputila materijalnu pomoć, solidarnost koja je potrebna ovim talijanskim teritorijima. Hvala lijepo. Thank uh, Hvala, hvala lijepa. Imamo još sedam govornika na mojem popisu. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, predsjednice. Sve ovo što je izvjestiteljica upravo rekla mogu samo podcrtati. Bila mi je čast da 2011. pripremim izvještaj o demografskim promjenama. Kako možemo e, dati neke smjernice da popravimo situaciju? Demografija tu može pomoći upravo ovo što je izvjestiteljica rekla. U, s tim u vezi bih htjela ukazati i na moj izvještaj e, u vezi sa kohezijskom politikom. Metoda, to jest e, situacija demografske promjene regije mora igrati e, veliku ulogu u našim budućim djelovanjima. Moramo imati fleksibilne fondove i to je spomenuto. A oni se moraju i svrsistodno koristiti. E, moramo biti oprezni. E, mnogo govorimo o ruralnim područjima. E, vidimo migraciju iz ruralnih područja. To je veliki problem. prema tome treba svrsishodno koristiti e, strukturne fondove. E, e, već smo na tome počeli raditi, ali te fondove i sredstva možemo i ojačati, povećati. I od tih promjena trpe jednako gradovi kao i ruralna područja. Stoga e, urbane politike i ruralne politike moraju ići ruku pod ruku. <clears throat> Moramo smanjiti ove nejednakosti u, razvoju koje e, su vrlo očigledne. Moramo pokazati kako su nam važne ove e, teme i kako se brinemo za naše sugrađane. Hvala. Hvala. Gospodin Van Listerloj ima riječ, izvolite. Ovo je zaista vrlo zanimljiva tema. E, e, stvari se nevjerojatno brzo razvijaju E, jedna petina stanovništva iz ruralnih područja je emigrirala u gradove nakon drugog svjetskog rata. Dok e, imamo ovakav slabi demografski rast, ti će problemi persistirati. Stoga moramo računati e, s, faktorom od prirasta, demografskog prirasta od 1,6. E, stoga moramo jačati regionalne politike. Moramo se zapitati gdje početi. E, tu se suočavaju razni faktori. Ruralni, ruralna područja, na to ukazuje izvjestiteljica, e, mladi ljudi jednostavno odlaze iz tih područja. Moramo e, razmišljati o posljedicama našeg djelovanja E, govorimo o Europi e, koja ide, e, se razvija na nekoliko kolosjeka i s nekoliko brzina. Naravno, urbana područja privlače mlade ljude, a i oni odlaze iz ruralnih područja. S tim se problemom moramo suočiti ne trebamo e, nove fondove ako pogledamo e, kako se koriste fondovi, trebamo ih koristi integralno, poticati industrijski razvoj, razvoj komunikacijskih sredstava, e, digitalnih tehnologija, zdravstvenu skrb preko interneta i tome slično. Moramo e, imati integrirani pristup, o tome smo često govorili. E, moramo misliti i na kohezijsku politiku nakon 2020. godine. E, imamo članak 163 koji nam pri tome može pomoći. Već smo rekli da Demografski e, razvoj mora biti jedan od e, kriterija kod dodjeljivanja sredstava iz raznih fondova. Možda e, imamo i neke druge kriterije. Ako imamo strukturne promjene u nekoj zemlji, onda moramo misliti više o, socijalnim fondovima. Mm, ja bih e, pledirao za e, jednu temeljitu studiju koja bi nam pokazala kakova je stvarna situacija. Imamo neku vrstu, dogovorili smo e, jedan okvir i na području starenja, industrije, zdravstvene skrbi decentraliziranih eh, lokalnih tijela, a ovaj tjedan 29. Eh, travnja je, imamo eh, Europski dan solidar, međugeneracijske solidarnosti. Sljedećeg četvrtka E, ćemo imati e, doručak e, radne skupine za međugeneracijsku solidarnost. I to je jedan od projekata Europske komisije. Tu imamo već vrlo dobrih primjera iz raznih dijelova Europske unije možemo eh, stremiti prema novom gospodarskom poradku. Eh, treba poraditi na eh, suradnji između starijih generacija i mladih. Silver economy E, gospodarstvo s uključivanjem starijih ljudi. To je jedno od dobrih rješenja koje možemo e, usvojiti. Smart economy e, također imamo ove inteligentne zajednice koje nam daju vrlo dobar primjer takovog rada Prema tome, moramo naše izvještaje bazirati na onome što već postoji. Mislim da ćemo tako napredovati. Gospodin Bogović ima riječ. Hvala lijepa. Čestitam izvjestitelju na, na ovom izvještaju. E, govori se o vrlo važnim temama. E, stanovništvo stari u Europskoj uniji, e, o pa, stanovništvo stari još i brže u ruralnim područjima. mladi ljudi odlaze u gradove. I to se naglašava u izvještaju. E, moramo naglasiti i migraciju između država članica. E, kretanje iz istočne Europe prema zapadnoj Europi. E, kretanje u razvijenije države članice. Moramo se s, s tim izazovima suočiti ni kohezijske ni strukturne politike nisu dovoljno brzo reagirale na ove probleme. Trebamo e, u prvom redu izgraditi potrebne infrastrukture koje bi omogućile kvalitetan život ljudi u, ruralnim područjima. Govorim o prometu, obrazovanju, socijalnoj strukturi, zdravstvenoj skrbi, e, sportu i tako dalje. Dolazim iz Slovenije koja ima policentričnu razvojnu politiku. E, tu smo politiku usvojili već 70. E, godina prošlog stoljeća. Ova policentrična politika uključuje e, Maribor, Ljubljanu i još pet većih centara. Tu su uključeni i manji e, centri u Sloveniji. Nastojimo poticati e, e, stanovništvo da ostane i živi u ruralnim područjima. Takovu politiku mora usvojiti Evropska unija. Više od 50% stanovništva kod nas živi u ruralnim područjima, zato smo koristili europske fondove. Stoga mladi ljudi žele živjeti u, tim područjima. Htio bih e, podržati ono što je rekao gospodin Van Nistelroj. Kako koristiti e, e, starije generacije, ne smijemo ih smatrati teretom, već korisnim članovima zajednice mlađi umirovljenici u istoj zajednici mogu pomagati starijim umirovljenicima kako bi ovi potonji mogli imati kvalitetan život. E, ja sam uključen u jednom projektu. Pred dva tjedna smo imali vrlo dobru raspravu sa povjerenikom Hoganom o pametnim selima tehnološka revolucija je u punom zamahu ona ne smije štetiti e, selima i manjim zajednicama e, nove se tehnologije mogu vrlo dobro koristiti u ruralnim područjima za trgovinu za turizam i tako dalje u socijalnim službama e, u zdravstvenoj skrbi Trebali bismo imati jedan pilot projekt koji bi sve to uključivao. Moramo razmišljati o pametnim selima i u sljedećem, sljedećem financijskom razdiblju, kako bi ruralna područja bila privlačna za mlade ljude. Tko je ovdje odgovoran za to? Mislim da je e, ovdje važno načelo subsidijarnosti odgovorene su lokalne zajednice, općine i e, država. Moramo stvoriti trendove na tom području, moramo razviti strategiju, e, moramo decentralizirati nadležnosti kako bismo omogućili tim područjima iz kojih e, e, ljudi bježe u gradove. Moramo zato koristiti evropske fondove. Hvala, gospođo predsjednice. Čuli smo cijeli niz argumenata koje sam ja također želio podcrtati. Ovo ova tema dolazi u pravi čas. Ja dolazim eh, iz regije Kastilje Leona na Iberskom poluotoku i karakteristike moje regije su slične drugim regijama koje smo čuli razgovarati danas. Eh, imamo vrlo malu gustoću stanovnika u mojoj regiji. I zbog toga ja bih želio preporučiti Europskoj uniji da pokuša imati na umu da se problemi tih regija također i odražavaju u gradskim regijama. Ponekad e, ljudi znači imaju rođake na selu i dolaze, ljudi iz sela jednostavno napuštaju ta sela i dolaze u grad. A seoska područja se suočavaju sa velikim problemima u tom smislu. Želim također pocrtati jednu važnu točku. Imamo vrlo mnogo javnih ulaganja koja u ruralnim zonama nisu više potrebna. Imamo, na primjer, javnu e, rasvjetu, e, isto tako uređenje teritorija i tako dalje. Zbog toga mislim da moramo imati na umu i dalje tu politiku e, kohezije, moramo imati također i politiku nataliteta na, na nivou Europske unije a ne samo na nivou e, lokalnih zajednica. Ono što je izuzetno važno je da branimo i gradske programe, ja ih branim u svakom slučaju jer tamo imamo većinu stanovnika, no s druge strane to nije razlog da se e, poveća dezertifikacija ruralnih područja. Ono što bih ja podržavao je razvoj e, gradova srednje veličine. Tu trebamo imati dovoljno usluga na raspolaganju stanovnicima kako bi ih e, naveli da dođu i nastane se u takvim gradovima. Ovo znači izvješće na vlastitu inicijativu je došlo zbilja u pravo vrijeme. Ja ću svoje doprinose također poslati. Sljedeći govornik. Ne znam da li imamo prijevod sa švedskog ili ne. Pokušat ću onda govoriti engleski. Nešto ću reći o sjeveru Švedske, od kuda dolazim. Imamo iste probleme, mladi ljudi dolaze iz, odlaze iz takvih e, područja i odlaze u velike gradove u Europi, a stari ljudi ostaju i neka sela će jednostavno umrijeti. Ono što je potrebno, i mi to govorimo u Švedskoj, Švedskoj da te regije na sjeveru učinimo privlačnijima. Moramo imati znači u regijama također mogućnosti visokog obrazovanja, e, osmišljavati e, razvoj znanosti i tako dalje. Mi smo željeli u svakom slučaju e, razvoj u sveučilišta u regijima, konzervativci to nisu voljeli, sad imamo tri sveučilišta na sjeveru. A kad govorimo o korištenju europskog novca za znanost, onda imamo 80% financiranja iz programa Obzor 2020 i drugih programa koji e, idu velikim sveučilištima. To znači da na sjeveru Švedske je regionalni fond važniji za sve učilišta nego obzor 2020. godine. Mi koristimo regionalni fond kako bismo stvorili preduvjete za razvoj znanosti. Zbog toga regionalni fond je izuzetno važan. No, Mogli bismo također promijeniti pravila koja vrijede za obzor 2020. i druge programe mogli bismo u tom smislu imati i teritorijalne indikatore za dodjelu novca u okviru tih programa. Hvala. Gospođa Malkova, izvolite. Hvala, gospođo. U svakom slučaju Radi se o važnoj raspravi, o vražnom izvješću. E, Europa je izložena velikim demografskim promjenama, ne samo u regijama, nego je to problem i e, gorući problem na europskoj razini. Kad govorimo o instrumentima kohezijske politike u okviru demokratskih promjena, mi moramo imati na umu cijeli niz instrumenata koji već postoje. Ako želite utjecati na demografske promjene, onda nam zapravo nedostaje zajednički nazivnik nešto što će dati sigurnost mladim ljudima. Mogli bismo osmisliti informacijske kampanje, neki bi željeli započeti e, obiteljski život, ali jednostavno ne znaju hoće li imati sigurnost zapošljavanja ili mogućnost e, pristojnog stanovanja. Također moramo e, omogućiti sigurnost i zdravstvenih usluga, usluga vezano uz djecu u ruralnim regijama. Ono što me zanima je kako će ovo izvješće na kraju izgledati. Jer kad imamo znači, te instrumente za države članice, onda e, ti instrumenti moraju biti ciljani i moraju vrlo detaljno biti objašnjeni. Na primjer, informacijske E, kampanje, kampanje informiranja, postoji strah od migracija, postoji propaganda o tim pitanjima, o drugim pitanjima. No možemo možda koristiti neke e, kampanje informiranja kako bismo promovirali sigurnost za određene e, ljude da znaju da će moći koristiti usluge, da će u tom smislu njihova budućnost biti osigurana. Oni jednostavno ne vjeruju budućnosti ljudi, nisu sigurni da će njihova budućnost biti osigurana. Mogli bismo osmisliti tako, takve sveobuhvatne kampanje. Imamo također i probleme vezano na primjer uz roditeljske e, dopuste. O tome se raspravlja u Europi, imali smo na primjer i raspravu o rezoluciji, ali ona nije bila usvojena. Ako, na primjer, majka se odluči brinuti za dijete i ostati na porodiljnom dopustu, onda nema dovoljno novca e, za obitelj. Moramo u svakom slučaju e, razmišljati o toj sigurnosti za mlade ljude. Gospodin Hekman, izvolite. Hvala. Ja bih također želio čestitati izvjestiteljici te zahvaliti na tome što se pozabavila ovom temom. Radi se o jednom od velikih e, problema s kojim je Europa suočena. O tome smo već e, e, mnogo razgovarali. Ja dolazim iz zapadne Poljske i te regije ovo pitanje posebno pogađa. Imamo znači odlazak mladih, e, smanjenje broja stanovnika i tako dalje. Želio bih prije svega istaknuti jedan aspekt kojim se još nismo pozabavili, a mislim da se radi o ključnom aspektu. Kako bismo riješili ovaj problem, mislim da lokalne vlasti e, moraju poduzeti djelovanja i akcije u tom smislu. Mislim da europska politika čak i ako je najbolje osmišljena ne može biti učinkovita ako ne uključimo u taj proces lokalne vlasti. Radi se o lokalnim vlastima koje e, su te koje poznaju situaciju na terenu, no moramo im prilagoditi instrumente za njihovo djelovanje. Ovdje se već vraćamo na jedan stari problem koji je povezan sa kohezijskom politikom, a radi se o fleksibilnosti. Slažem se s onim što je rekao gospodin Van Nistelrooy. Nije nam potreban dodatni fond kako bismo riješili ovaj problem, jer ako svaki put kad budemo e, prepoznali neki problem stvaramo novi fond, onda ćemo imati probleme. Moramo prije svega e, stvoriti koordinaciju e, između različitih instrumenata koje već postoje te dopustiti da lokalne vlasti koje su pogođene problemom imaju dovoljnu fleksibilnost u korištenju takvih instrumenata ciljevi i solucije trebaju biti inovativne. Što se tiče ovih problema demografskih promjena, kako bi ljudi mogli zamisliti svoju budućnost u ruralnim područjima, onda moraju imati na raspolaganju škole, vrtiće za svoju djecu i radna mjesta. Zbog toga možemo e, uvelike poboljšati situaciju u tim područjima ako osiguramo bolju koordinaciju instrumenata koji postoje već u okviru e, kohezijskih i socijalnih fondova. Nismo govorili o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja je izuzetno važna u ovom kontekstu. Trebamo razmišljati o budućnosti, o razdoblju nakon 2020. godine. Ono što trebamo naći je zapravo e, usklađenost između kohezijske politike i zajedničke poljoprivredne politike. Više fleksibilnosti, više koordinacije i usklađenosti kako oni koji koriste te fondove mogu to raditi na fleksibilan način. To je nešto što bi bilo E, najvažnije za one koji su na lokalnoj razini odgovorni za rješavanje ovih problema. To bi omogućilo da se e, barem djelomično e, uhvatimo košta s ovim izazovima. Zastupnica Breso, hvala lijepo. Ja zahvaljujem kolegici što se bavi ovom temom. Kao što vidite, to je nešto što nas sve zanima sve, svih nas se tiče ovaj fenomen. Nella presentazione anche poi del rapporto scritto importante. Ja mislim da bi trebalo ovom izvješću razlikovati dva pitanja. Imamo problem pada broja stanovnika i starenja stanovnika. Dakle, to je opće prisutan problem i u gradovima i tu je potrebna koordinacija socijalnih e, politika, politika namenjenih obitelji, dakle politike za boru protiv siromaštva, politike namenjene ženama, dakle čitav jedan skup e, socijalnih politika koje bi trebalo razviti i vjerojatno nešto bolje koordinirati na europskoj razini. Potrebna ovdje snažna inicijativa da bismo se borili protiv demografskog pada, dakle ove tendencije da se ima manje djece i to je često povezano sa položajem žena i obitelji u Europi. Drugi aspekt je onaj povezan sa rijeđe naseljenim krajevima. To je druga vrsta problema. Dakle, to je diferencirani problem. To nije prisutno svugdje. Primjerice u nekim vrtsko planinskim područjima, primjerice u Alpama. Tu je došlo do zaustavljanja. Dakle, raseljavanje, imamo čak fenomen povratka u ruralna planinska područja, a s druge strane imamo dakle područja kojima svoj ovaj fenomen nastavlja. Tu se nalazi e, dakle, pravo područje djelovanja za europske fondove. Strukturalni fondovi bi trebali još više diferencirati politike. Jedna stvar su politike za pokretanje dakle, tržišne utakmice, proizvodnje, a drugo su politike koje će omogućiti rijeđe naseljenim krajevima da imaju svoju ulogu u razvoju. Ta politika mora biti drugačija. Mislim da postoji jedan problem koji bi mogao biti riješen e, uz pomoć makroekonomske uvjetovanosti. Imamo e, situaciju u kojoj e, države investiraju dakle u rijeđe naseljena područja da je pokrenuli gospodarstvo, a istovremeno smanjuju usluge koje omogućavaju kvalitetu života u tim krajevima. Dakle, potrebna uvjetovanost. Dakle, politika razvoja mora jamčiti minimalnu razinu usluga kako bi se tamo stanovništvo zadržalo, inače bacate novce na pokretanje proizvodnje, a istovremeno ne pružate e, resurse dakle, koje bi se tamo mogli koristiti. Zato predlažem da stalno imamo na umu dakle kvalitetu usluga, kvalitetu javnih usluga, kvalitetu privatnih usluga u rijeđe naseljenim područjima. Tamo vidimo da tržište nije dovoljno jako, ono e, ne može samo nositi dakle taj teret. I e, to ne mogu same male općine rješavati, one se suočavaju sa financijskim teškoćama kao što se dobro znate. Dakle, razvojna politika treba uzeti u obzir i taj aspekt i uz pomoć, dakle, javnog e, novca jamčiti prisutnost e, dakle, privatnih e, javnih usluga u ovim područjima u kojima se ponovno želi pokrenuti razvoj. Tu je dakako i zaštita izvora, dakle, obnovljive energije, specifičnih proizvoda koji se proizvode u tim zonama. Na to su podsjetili kolege. Dakle, imamo područja koja su prokrenula ovu tendenciju i to zahvaljujući korištenjem odgovarajućih politika za lansiranje vlastitih specifičnih proizvoda, dakle originalnih proizvoda ili pak ulaganjem obnovljive izvore energije. Dakle, moramo jamčiti tu razinu usluga jer u suprotnosti nećemo moći ništa puno ništa, učiniti. Ne mislim ovdje na usluge poput poštanskih usluga. Ali imate situaciju da danas u nekim općinama nema niti jedne trgovine. Dakle, nije riječ samo o javnim uslugama, već i o privatnim uslugama. I tu valja proučiti rješenja, ali u prvim fazama također predvidjeti e, pomoć i tamo gdje dođe do narušavanja tržišta, prvo bi se možda trebalo iskoristiti mogućnost pomoći koja će doći od države. Hvala. Ovo su bili komentari članova odbora Regi. A sada dajem riječ predstavnicima komisije. Gospođa Hapaka, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala izvjestiteljici što se pozabavili pozabavila ovom važnom temom koja dolazi zbilja u pravi čas. U ovom trenutku se bavimo znači politikom, provedbom i e, budućnošću ovih politika. U svakom slučaju se trebamo uhvatiti u koštac sa izazovima u okviru kohezijske politike. Imamo cijeli niz e, instrumenta i fondova koji se bave i mogu riješiti ove probleme. U ovom trenutku postoji mogućnost da ih se na najbolji način uključi i puno toga ovisi o tome na koji način se koriste ovi instrumenti. Postoje cijeli niz mogućnosti da se na lokalnoj razini, na regionalnoj razini riješe ovi problemi. Pozdravljamo suradnju na ovom području te raspravu vezano uz politiku nakon 2020. godine. Forum o kohezijskoj politici će pružiti mogućnost da govorimo znači o ovim pitanjima. Gospođo Perez, želite li zaključiti raspravu? Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. U istinu. Željela bih prije svega zahvaliti svima koji su danas uzeli riječ. Radilo se zbilja o bogatoj raspravi. U ovoj prvoj raspravi smo na stol stavili cijeli niz vrlo interesantnih prijedloga. Svi se slažemo s time da je potrebno se suočiti sa ovom stvarnošću koja je zabrinjavajuća. Trebamo vidjeti na koji način mi iz perspektive europskih institucija možemo riješiti te probleme. Naravno, moramo uzeti u obzir e, načela subsidijarnosti. Slažem se s vama da lokalne vlasti su e, one koje se najviše suočavaju s ovom realnošću. No, mi trebamo osigurati da te vlasti imaju na mogućnosti imaju e, na raspolaganju instrumente kako bi se suočili sa tom realnošću i tim problemima. Naravno, ništa se neće riješiti pomoću čarobnog e, štapića. demografske promjene pred nas stavljaju velike izazove. Neću sad ulaziti u raspravu da li nam je potreban specifičan fond vezano uz to, većina će odlučiti o tome, no u svakom slučaju trebamo vidjeti na koji način možemo na najbolji način koristiti sredstva koja su nam na raspolaganju kako bi se suočili i sa tim problemima smanjenja broja stanovnika svi nam govore o tome e, da ne znaju na koji način teritorijalni fondovi mogu doći do njihovih područja kako bi riješili taj problem odlaska stanovnika. Ne trebamo sada tu na nekoga svaljivati krivicu, no europski novci ne dolaze uvijek na pravo mjesto kako bismo osigurali da stanovništvo ostaje u tim regijama. Mi smo govorili o politikama pomirenja profesionalnog i privatnog života, politike vezane uz natalitet i tako dalje. Ove ovaj tjedan će e, komisija predstaviti e, u okviru socijalnog stupa sve ono što je vezano uz ove znači e, obiteljske aspekte pomirenja privatnog i profesionalnog života. To će omogućiti mladima da imaju dovoljnu slobodu odlučiti gdje žele živjeti. Ako netko želi živjeti na selu, onda mora imati tu mogućnost. Oni koji žele izabrati da ostanu u mjestu gdje su rođeni moraju e, imati tu mogućnost da izaberu to, a ne da odlaze iz tih svojih mjesta gdje su rođeni jer jednostavno nemaju na raspolaganju infrastrukture vezane uz prijevoz, zdravstvenu skrb, školstvo i tako dalje. To je u svakom slučaju pitanje i planiranja. To moramo postići na najbolji, najpametniji način. Ne smijemo sad tu reći da svaka i najmanja općina treba imati na raspolaganju e, svoju školu, e, svoju bolnicu i tako dalje. Ne, ono što je važno da stanovnici u ruralnim područjima svi imaju brzi pristup takvim uslugama. Ja se veselim budućoj raspravi, biti će to bogata rasprava i nadam se da ćemo u okviru našeg odbora osmisliti prijedloge i rješenja kako bismo omogućili da stanovništvo ostane u ruralnim regijama. Zahvaljujem vam još jednom na suradnji. Možda ćemo u sljedećoj raspravi, kada ćemo imati znači prvu verziju teksta, osmisliti određene prijedloge. Završni tekst će nam omogućiti da pronađemo rješenja za te probleme koje se tiče svih nas, a radi se o demografskim izazovima. Hvala vam lijepa, nastavit ćemo raspravu dakle, do lipnja u ovom pitanju. Sad idemo na sljedeću točku dnevnog reda, dakle razmjena mišljenja sa predstavnicima Europske komisije o kretanjima u planu za gradove. Dakle, neću sada spominjati sve detalje vezane u dogovor iz Amsterdama i plan za gradove. Imamo, dakle, aktivno smo sudjelovali u svemu s tim povezanim, dakle, sa svim događajima koji su organizirani i, dakle, u suradnji sa odborom regija i u srpnju su planirali odbor, eh, sa sastanak sa odborom Koter, dakle vezano uz tu temu. Dakle, riječ je o razvoju partnerstava i tu su i akcijski planovi za ta partnerstva koji su jako zanimljivi. Oni se fokusiraju na djelovanje različitih institucija uz problematiku vezanu uz razvoj gradskih područja, u Europskoj uniji do kraja ove godine. Dakle, očekujemo da će komisija izvijestiti vijeće o izvješće o napretku, dakle, vezano uz ovaj plan za gradove. Mi ćemo također održati svoje sastanke u međuvremenu. A danas želimo, dakle, obavijestiti članove odbora vezane uz najnovija kretanja i zato pozdravljam, dakle, zamjenik dakle, e, direktora glavne uprave regio, dakle, iz komisije koji će nas uvesti u ovu u ovu temu, dakle u osnovu za našu raspravu i tada ćemo raspraviti o vašem izlaganju. Izvolite gospodine Popens. Hvala vam. Ja bih evo zahvalio u ime povjerenika i svih koji radimo na ovom pitanju. Dakle, zahvalio bih vama, članovima odbora Regi, na potpori. Ona je bila od ključne važnosti. Pa ona je važna upravo u ovom kontekstu višestrukih kriza i ranjivosti koja je prisutna u Europskoj uniji. Ovaj projekt koji je započeo dakle, usvajanjem dogovora iz Amsterdama objedinjava različite dionike koji mogu zajednički raditi. Dakle, ovdje, a ključna terminologija upravo u planu za gradove jest suradnja. Na, taj način radi i komisija i uvjeravam vas da smo jako aktivni unutar dakle plana za gradove i želimo tu postići što brže veliki napredak. To je važno i zbog e, svih problema, izazovali i potencijala koji se još uvijek nalazi u gradskim područjima Europske unije. Vidimo da odgovarajući na brige e, građana da im se možemo približiti. Kao što ste i rekli, plan za gradove je osnova za ovaj velik projekt suradnje između država, članica, komisije, gradova, dionika, dakle različitih nevladinih organizacija. Tu je pa Europski parlament, odbor regija, to je način na koji smo dakle objedinili ova partnerstva. U svakom partnerstvu, dakle, glavnu ulogu ima jedan od dionika, primjerice to je DG Home, ako su u, pitanja, ako su u pitanju pitanja migracija, onda ima projekte u kojima glavnu ulogu imaju gradovi, imamo doista veliku potražnju za ovim partnerstvima, dakle vidimo veliku zainteresiranost dionika za sudjelovanjem. Kao što znate, radimo na prva e, četiri, to su urbano siromaštvo, kvaliteta zraka, stanovanje i tako dalje. To su sve kritični problemi, donose velike izazove s kojima se valja nositi. I to očekujemo da će akcijski planovi biti gotovi do ljeta i znači da ćemo konsultaciju moći pokrenuti dakle već tijekom ljeta na našim internetskim stranicama. U su razgovori sa državama članicama, dakle i gradovima i ovi akcijski planovi će popraviti ove glavne teme, dakle zakonodavstvo, financiranje i znanje Dakle, vrlo konkretno se bavimo ovim trima područjima. Kada je u pitanju zakonodavstvo, dakle propisi, nije uvijek riječ samo o europskom zakonodavstvu, već i nacionalnom. To utječe na način na koji će se gradovi nositi sa pitanjima poput kvalitete zraka i tako dalje. Sredstva, dakle financiranje su izuzetno važna za gradove i kakav moramo vidjeti gdje su praznine, kako možemo poboljšati situaciju, dakle usmjeriti gradove, potom razmjena dakle znanja, također jedno važno područje, imamo različit stupanj razvoja u Europskoj uniji kada usporedimo pojedine gradove i regije. I vidimo da postoji potreba za razmjenom dobre prakse i dobrih primjera. Nekad imamo situaciju da lokalne vlasti doista ne znaju što točno činiti i onda je doista od koristi razmijeniti ova znanja. Jedna od glavnih niti vodilja dakle, komisije bilo je pojednostaviti situaciju kada je riječ o sektoralnim, sektorijalnim politikama, kada je riječ e, o suradnji sa gradovima, Ovdje pokušavamo koordinirati podatke koje smo primili. Ovdje glavnu ulogu ima e, DG dakle, Regio, ali tu je tu uključen čitav niz drugih e, glavnih uprava koje sudjeluju u ovim programima. To nam također pokazuje da dolazi do mobilizacije na unutarnjoj razini, da su tu uključeni dakle razni stručnjaci kako bismo došli do konkretnih akcijskih planova koji će donijeti konkretne ideje i preporuke. Također na unutarnjoj e, razini imamo radne skupine koje stvaraju zajednički koncept za budućnost, tu je koncept također i pametnih gradova i raznih drugih koncepata i važno je objediniti, dakle uskladiti ciljeve. Također radimo na ocjeni učinka, dakle to je jedan od ključnih zahtjeva od strane komisije i DG Regio i Agri sada rade na tim pitanjima. Dakle, radimo pilot projekte na osnovi dakle, direktiva, imamo neke koji su već jako dobro napredovali. I cilj ovih pilot projekata je vidjeti kako možemo dakle ugraditi ovu politiku u ostale dakle studije učinka. Kao što sam rekao, sad smo negdje na sredini. Ja bih vam mogao tu dati pregled situacije, ali ovo počinjemo raditi na izvješću za vijeće i prve konkretne podatke ćemo imati dakle u srpnju i tu ćemo vidjeti kakva je situacija sa drugim E, partnerstvima. U Bratislavi smo se dotaknuli zapošljavanja, razvoja vještina, kružnog gospodarstva i tako dalje. Ali do kraja godine ćemo moći pokazati konkretno djelovanje, dakle konkretne akcijske planove. I kao komisija ozbiljno ćemo uzeti u obzir što mi možemo učiniti, ali valja imati na umu da je ovo partnerstvo i da će tu biti prostora, dakle za raspravu sa državama, članicama, gradovima, nevladinim organizacijama. I tu vidimo važnu i ulogu Europskog parlamenta, dakle važno je održavati i odgovarajuće rasprave o onome što još valja poduzeti. Međutim, ono što je važno jest e, pojednostavljivanje ovih informacija koje su na raspolaganju gradovima, dakle stvaranje one stop shopa, dakle kamo se svi gradovi mogu obratiti, pronaći informacije o inicijativama i programima, ali razvijamo i dalje stvari, imamo fokusnu radnu skupinu sa Europskom investicijskom bankom, dakle da se vidi kako pomoći gradovima, dakle, dakle da im se pruži ciljana pomoć, tu su im potrebne dodatne strategije, dakle da se razviju odgovarajuće strategije, potom treba vidjeti kako to povezati sa europskim financiranjem. Kao što sam rekao, sredstva su na raspolaganju, ali kad, kad su gradovi malo izgubljeni, tu s pomoć EIB-a, p-a, dakle pokušavamo e, pomoći, biti na usluzi gradovima. Imamo deset gradova u fokusnoj e, skupini, pokušavamo vidjeti na koji način najbolje odgovoriti na e, potrebe gradova. Mislim da je strašno važno pogledati dakle, kako je situacija sa kohezijskom politikom. Imamo studiju koju ćemo dovršiti u rujnu. Kao što znate, tu je EIB, dakle privatne banke, ali imamo i značajan iznos sredstava koji je već naznačen za gradove i tu je dakle 5% sredstava koje se izravno dodjeljuju gradovima i imamo dakle 10% koje se dodjeljuje gradovima u skladu sa člankom 7 i to je dobro zato što pokazuje da su države članice prihvatile ovu ideju i da će gradovi na koncu biti oni koji će određivati projekte za ova sredstva. I to je dobro zato što na taj način nisu previše preopterećeni u financijskom i administrativnom smislu, već se mogu koncentrirati na prioritetne projekte. Prioritetna strategija je preduvjet i to je dosta pomoglo gradovima kako bi bolje razumjeli u kojem pravcu žele krenuti. Kao što vidimo pristup je ovdje sveobuhvatan. Znamo da su gradovi pokretači gospodarskog razvoja, ali se također suočavaju sa brojnim problemima i to se mora sagledati dakle sveobuhvatno. Zadovoljni smo da se tome pristupa na taj način. Također tu su teritorijalni instrumenti, dakle imamo teritorijalne inicijative koje se koriste, koriste se za provedbu članka 7. Vidimo da je to stvorilo ovaj koncept funkcionalnog teritorija, dakle ne isključivog rada, već šireg teritorija, dakle to se odnosi na gradska, na ruralna područja u okolici gradova i tu bi se trebali dalje naslanjati na taj koncept. Postoje dokazi, siguran sam da ćete to vidjeti u našim materijalima u rujnu, ali ovo je sada dakle stanje stvari na osnovu trenutnih podataka. Možemo reći da su ovi instrumenti za teritorij jako korisni. Oni su, koriste ih dionici, oni se koriste u velikoj mjeri i ukoliko su povezani uz odgovarajuća tematska područja, to bi također mogao biti način na koji ćemo se u budućnosti nositi sa problemima prisutnim na teritoriju, jer očito u pitanju su različiti problemi, evo malo čas se raspravljalo o dakle različitim potrebama različitih e, teritorija i tu se to pitanje, te pristup valja on nadalje razvijati. A tu je prilika za regije da se uzmu u obzir njihovi specifični problemi. instrument Također imamo korisne instrumente poput uh, instrumenta dakle za inovativno djelovanje. Tu smo imali već drugi poziv u prvom pozivu smo imali više od 400 zahtjeva izravno od gradova, vezano uz različita tematska područja, dakle energetika, migracije i tako dalje. Mi smo ih mogli odobiti samo 18, ali evo sad vidite s kojim brojkama se tu nosimo i doista bismo trebali i dalje pomoći da se razvije bolja kvaliteta. U drugom pozivu opet 200 zahtjeva međutim novca nije dovoljno i moramo vidjeti kako na najbolji način da kanalizirati ovaj novac, možda iz nekih drugih fondova, ali ovo urbano, inovativno djelovanje je doista nešto zanimljivo i o tome valja povesti računa, dakle to je priča o uspjehu i mi sami nismo očekivali da bi on mogao postići toliki uspjeh. Dakle, kao što sam rekao, izradit ćemo izvješće za vijeće krajem godine. Dakle, još uvijek stignemo vidjeti konkretno, konkretne planove koji će biti predstavljeni, ali kao što sam rekao, sve će biti jako konkretno. Također, možemo vidjeti kako će biti situacija sa financijskim instrumentima do kraja godine. Kao što znate, povjerenica dakle podržava dakle plan za gradove Europske unije. i su sve njegove veze dakle, sa urbanim i ruralnim područjima. Organizirat ćemo forum gradova u to u Rotterdamu. Evo, sastajemo se izvan, dakle, Brisela. To će biti organizirano krajem studenog. I nadamo se da će Europski parlament e, sudjelovati. sve ovo se događa u kontekstu u kojem će se raspravljati o budućnosti Europske unije. Kada god govorimo o ovome, vidim da postoji velika potražnja, da se situacija nadalje razvija. Dakle, ne samo plan za gradove, već ovaj teritorijalni pristup. održavali smo nedavno i sastanak u Malti na tu, na Malti na tu temu, a i sa iduća tri predsjedništva ćemo nadalje razvijati ovaj plan. I zato je sada dobro vrijeme da se počne raspravljati ovim pitanjima, da vidimo što je ono što možemo napraviti za budućnost i hvala vam što ste me e, pozvali danas i ja ću odgovoriti na sva vaša pitanja ukoliko ih bude bilo i kasnije, dakle tijekom godine ću vam moći iznijeti dodatne brojčane pokazatelje i grafove, evo još uvijek radimo na svim ovim pitanjima, hvala lijepa. Hvala i hvala vam na ovim informacijama. Naravno da ćemo se susresti krajem godine, vjerojatno i ranije, za naš, prilikom našeg zajedničkog sastanka s odborom Koter. Sada bih dala riječ članovima odbora. E, gospođa Westfall, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zaista, imamo ovdje e, vrlo dobar izvještaj koji nam pokazuje e, smjernice za budućnost. Mi smo ukazali na to i ponavljam što sam već rekla o demografskim promjenama. E, vidimo koliko su usko povezana ruralna i urbana područja. I a znamo da imamo ne samo velike gradove nego i srednje i male gradove i na svim tim problemima moramo zajednički raditi i dokumentirati probleme vidimo koliko je važna uloga parlamenta ne samo na početku i na kraju e, projekata Prema tome, čim imate nekakve podatke, molim da nam ih proslijedite. E, kohezijski forum će se održati za nekoliko dana. imamo sada već e, elemente za gradnju buduće kohezijske politike. E, moramo se jasno pozicionirati E, naravno i uz pomoć e, izvještaja koji su s time povezani. Ako smijem e, reći, e, urbana politika nam je svima e, na srcu sudjelovanje parlamenta. bi trebalo biti intenzivnije na mnogim područjima jer e, to smo e, i često rekli mi to moramo raditi jer mi smo predstavnici regija stvari koje ne funkcioniraju e, mi prvi saznamo što je na stvari jer ljudi dolaze k nama i tuže se Stoga moramo sudjelovati u rješavanju problema. Moramo sve pozitivno naravno formulirati kako bismo projekte i dalje poticali i razvijali. Hvala lijepa. Gospodin Van Milterbunk ima riječ. Govorit ću nizozemski. Zahvaljujem komisiji na ovom dokumentu. Amsterdamski pakt se sada konačno provodi. Imamo sada i prvih četiri akcijskih planova. Naravno, angažman parlamenta je ovdje ključan. Imamo uska grla u zakonodavstvu koja treba rješavati. E, postavlja se pitanje kako se uključuje parlament u akcijske planove i kako komisija e, gleda uzajamno djelovanje e, projekata agenda za obnovu i partnerstvo s druge strane partnerstva su vrlo važna. Hoće li oni, ona stoga ući u akcijske planove? Gospođa Maletić ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Hvala na ovom izlaganju. Htjela bih naglasiti da sam vrlo zadovoljna što ste pocrtali da je znanje neobično važno u akcijskim planovima um, dijeljenje iskustava i o najboljih praksi. U praksi kad govorim sa gradonačelnicima e, u raznim državama članicama, svi smatraju da bi trebali dobiti neke smjernice, neki vodič na razini Evropske unije za gradove E, smjernici e, za održivi razvoj, uravnotežen e, razvoj, najbolje prakse i tome slično. Mislim da bi dobar instrument za to mogao biti izbor evropskih glavnih gradova. Imamo razne kriterije E, postignuća u, e, u znanosti, e, sportu i tako dalje. Kad gledamo što se mora napraviti na nivou grada kako bi se dobila ta nagrada, trebalo bi bismo imati vodič kako se razvijati kako bi grad postao grad inovacija E, to bismo morali imati u prioritetima. Mm, to imamo naime u prioritetima Amsterdamske agende. Jedna, jedan od prioriteta je e, otvaranje radnih mjesta, razvijanje lokalnog gospodarstva. A to treba biti povezano to bi trebalo naime staviti u akcijski plan. To je povezano s onim što treba učiniti da se dobije nagrada Evropske unije mm, ili naslov Evropskog e, glavnog rada. To je jedna stvar. Druga stvar – je povezana sa temom o kojoj smo raspravljali prije ove točke u odboru, demografski izazovi. U ovih 12 prioriteta nemamo demografske izazove ali more, možemo neke od prioriteta povezati sa demografskim izazovima, e, siromaštvo, stambeni problemi, e, otvaranje novih radnih mjesta, zaposlenost. Mislim da je to e, usko povezano sa demografskim izazovima. Hvala, gospođo Maletić. gospodin Valkar se usiso. Mislim da ako trebamo e, reagirati i to hitno i izravno na to što je kohezijska politika, onda se svi slažemo da se ovdje radi o tome e, da premostimo e, jaz između ruralnih i urbanih područja, između siromašnih i bogatih područja jer je to uzrok i rješenje mnogih problema. Jačanje urbane politike Europske unije na e, raznim područjima je od odlučujuće važnosti za socijalnu uključenost. Radi se i o tome e, da stvorimo e, centre izvrsnosti za poduzetnoštvo i tako dalje jer bez zaposlenosti nastaju pustinje. Stoga moramo svrsisodno koristiti sredstva koja su nam e, na raspolaganju. Imamo dobrih primjera za to. E, prometne poveznice između urbanih i ruralnih područja kao i komunikacijske mreže koje povezuju građane e, to stvara dobra radna mjesta i time se potiče uključenost. To je odlučujuće za Europsku uniju. Moramo imati e, jednake šanse na cijelom području Europske unije nova platforma za urbanu agendu koja, e, koju je stvorila e, komisija je e, zaista dobro došla. Međutim, to treba prevesti na evropske jezike kako bi bilo dostupno svim građanima Evropske unije. Stoga te sadržaje treba prevesti i tako približiti građanima jer je to suština Evropske unije. Gospodin Olbrih. Hvala predsjednice. Ja sam zakasnio, ali imam spremna pitanja, pripremljena pitanja za komisiju. U prvom redu bih htio podcrtati da imamo pozitivne elemente koordinacije općih uprava e, za ove dimenzije o kojim govorimo. E, nadam se da će toga biti i više u budućnosti. Ivana je upravo rekla e, imamo akcije za inovacije u regiju, ali imamo smart cities, pametne gradove koji što je u drugoj općoj upravi. E, trebamo više koordinacije između općih uprava. Imamo i pozitivnih elemenata. E, pozitivna strana će imati posljedica. Je li komisija spremna? E, članak 7 za održivi razvoj 5%, da li je komisija spremna da dade 10%? U sljedećih nekoliko mjeseci, ćemo raspravljati o novoj kohezijskoj politici. E, treba je ojačati, je li komisija za to spremna? E, I Europski parlament i e, komisija su za to ključno zainteresirani. Što se tiče partnerstva, mi među mi raspravljamo stvarna partnerstva koja će rezultirati iz Amsterdamskog pakta. Akcijski plan. Je li komisija očekuje od partnerstva? Imamo ih 12. Plan je gotov. E, sve je spremno što očekujemo od akcijskog plana? E, potpuno nove ideje, eksperimentalne ideje, nove ideje, nešto potpuno novo. Što očekujemo od plana? Kako popraviti, korigirati, kako poboljšati? Što je u urbanoj e, agendi bolje zakonodavstvo? Jesu li to potpuno nove ideje ili samo poboljšanje starih? Radimo na novoj regulativi. agenda, oni nisu komplementari. Agenda e, partnerstva su tri godine. Recimo od 17. godine, 17, 18, 19 i tada bi uredba trebala biti gotova. Kakva je veza između akcijskog plana i novih uredbi? E, akcijski plan će biti instrument za novu uredbu ili će to teći paralelno? Suredno. To je retoričko pitanje. Mm, e, mm, važni su rezultati. E, partnerstva moraju biti ključna za uredbu. Kakva je veza između njih? Ma, partnerstva i rad e, opće uprave e, regio. Evo ovo su bili e, komentari i primjedbe. E, komisija ima riječ. Izvolite. Hvala, hvala na pitanjima i komentarima. Sva su važna. Nisam o nekim stvarima govorio u kratkoj prezentaciji, ali ću pokušati malo više stvari protumačiti. E, znanje je ključno. E, e, geografska ravnoteža pokriva samo mali dio Europe i pod ovim e, instrumentom i pod e, člankom 7 koje primjenjujemo zajednički sa državama članicama pomaže. Već imamo urbanu mrežu gdje, u kojoj slušamo o, o problemima i slušamo o problemima e, čujemo pitanja naših sugrađana Imali smo jučer raspravu u upravnom odboru. Imamo i radionice u, dijelovima Europi gdje e, uspjesi izostaju. E, imamo dobre projekte, ali nema inovacija. Vidimo gdje postoji potencijal. mi ćemo ciljano nastajati u seminarima u Budimpešta, Varšava, u drugim gradovima E, još nismo stigli do kraja. Neću govoriti o izvrsnosti, to je obzor 2020. Radimo na pretpostavci da je pametna specijalizacija ključna. To je put do izvrsnosti. Imali smo raspravu s kolegama u e, ACD-u mm, o pametnoj specijalizaciji moramo reći da je moguće e, e, uspjeti i tamo gdje su stvari do sada zaostajale. Moramo početi s onim što postoji u regiji i na tome nadograđivati. I to je put do izvrsnosti. moći ćemo se tako natjecati sa drugim programima. Inovativna akcija imamo ciljanu pomoć, nastojimo poboljšati eh, uključenost cijele Europe. Svi su instrumenti povezani, imamo već migraciju, mobilnost. Eh, mi eh, gradimo na postojećim instrumentima. Jučer smo raspravljali o tome i prvi projekti se provode, a druga skupina projekata će uskoro također e, početi s provedbom. Ako negdje postaje e, praznine, možemo koristiti e, dobra iskustva drugih projekata. Mm, mm, mm, I radit ćemo zajednički s pa, partnerima i na jednom širokom frontu. Uključenost Europskog parlamenta postoji od samog početka. Akcijski planovi će biti objavljeni u srpnju. Mi pozivamo parlament naravno da potpuno surađuje Ključni moment je sada. Prvih četiri projekata ćete biti e, u srpnju, nadam se, srpanja, ne kolovoz. Ideja je u prvom redu da vidimo što možemo poboljšati, e, učiniti učinkovitijim. E, to je ključ u novom zakonodavstvu e, je, e, tu je važno da vidimo e, ocjene teritorijalnog učinka. To je povezano sa ruralnom agendom naravno. Znamo da područja i regije ovise jedne od drugima ne govorimo samo o urbanim područjima. E, trebamo decentralizirani pristup koji je vrlo dobro razvijen u Njemačkoj. O tome ovisi e, uspjeh naših instrumenata. Nije tajna e, da u evropskoj području imamo samo dva velike aglomeracije, a drugo su manji gradovi i mali gradovi. Imamo studije i, mm, e, u programu ESPON e, rade se o teritorijima sa specifičnim geografskim neravnotežama. Za budućnost mm, ne, ne mogu sada mnogo reći o budućnosti E, e, naročito ne mogu govoriti o postocima. Ono što sada radimo kad dobijemo neke dokaze, podatke, to mora biti ozbiljna osnova za razmatranje e, naših budućih politika. To je dugotrajan proces, kao što svi znate. Moramo skupljati podatke, podastirati ih također i Europskog parlamenta. mislim e, da imamo 200 e, e, studija pola pola su podijeljene između urbanih i regionalnih. Ovaj teritorijalni pristup sada postaje vrlo važan moramo postizati velike evropske ciljeve. E, imamo energetiku, digitalno područje. Sve to mora biti povezano. E, e, moramo vidjeti interakcije. I naše opće uprave sada bolje surađuju. Što radi obzor? inovativne akcije. Obzor je e, izvrsnost, a mi smo lokalnije bazirani, gledamo agendu Europske unije i onda gledamo kako gradovi mogu doći sa inovativnim e, solucijama. I koristimo i druge instrumente, imamo redovne sastanke, zaista e, radimo proaktivno. E, savjetodavna strana. Imamo web stranice, e, sve podatke tamo unosimo. Imamo ciljane e, savjete. Mi to sada finaliziramo mm, u jednoj internoj noti u ciljano sve na jednom mjestu na tome sada radimo to će biti neka vrsta vodiča, ali gradovi će moći ići na tu web stranicu i odabrati e, ona rješenja koja e, misle da su e, dobra za njih. Imamo toliko raznih instrumenata koji puta morate dati neke smjernice i upute. Na tome sada radimo. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja stvarno to ozbiljno shvaćamo. Mislim za budućnost da je odbor e, regiji nam može dati mnogo korisnih savjeta na tom području. Hvala. Naravno, mi ćemo u svakom slučaju i dalje nastaviti pratiti ovaj proces vezano uz urbanu agendu i dati vam svoje prijedloge. Hvala u svakom slučaju. Mi vas pozivamo i na buduće rasprave u našem odboru vezano uz tu temu. Sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta o Brexitu i kohezijskoj politici. Već smo u nekoliko navrata govorili o tome kada bi bilo najbolje otvoriti tu raspravu o Brexitu i kohezijskoj politici. Mi e, pratimo znači plan Europskog parlamenta koji je odobrio, e, odobrila konferencija predsjednika i gospodin e, Verhofstadt je e, imenovan kao koordinator parlamenta za ovaj proces. Imali smo tri faze, tri razine rasprava u okviru onoga što je E, bilo odobreno od strane konferencije predsjednika. Znači, prvo rasprava vezana uz članak 15. Odbori trebaju e, znači e, ocijeniti utjecaj povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Europske unije vezano uz različite politike Znači, mi smo u skladu sa koordinatorima osmislili e, određeni dokumenti. To je dio svih dokumenata koje pripremaju odbori u parlamentu. U drugoj e, fazi imat ćemo znači, pregovore vezano uz članak 50 i onda gospodin e, Verhofstadt se zajedno sa gospođom Hubner, predsjednicom e, AFKO odbora, e, surađivati na razini konferencije predsjednika kako bi se znači odgovorilo na izazove sa stručnog stanovišta. Gospodin Verhofstadt na e, sastanku konferencije predsjednika nas je obavijestio da nakon prve e, rezolucije koja je usvojena na zadnjoj plenarnoj sjednici u e, Strasburu će e, se osmisliti cijeli niz drugih rezolucija, uključiti i rezolucije o sektorskim politikama, uključujući i regionalne politike. Moramo biti spremni da E, radimo na tome kako bismo osmislili specifične e, e, i konkretne prijedloge vezano uz te politike. Nakon treće faze pregovora a ko e, odbor koji je odgovoran za proceduru u ime parlamenta će znači e, u, e, u suradnji s drugim odborima također zaključiti proces imamo cijeli imamo jak jako puno posla pred nama. Znači, s jedne strane ćemo surađivati sa gospodinom Verhofštatom, a gospodin Barnje je za cijeli proces odgovoran u ime Europske komisije. Prva rezolucija je izglasana od strane parlamenta. Sada danas vam predlažem da otvorimo raspravu o Brexitu i kohezijskoj politici da čujemo i e, članove odbora regi, isto tako e, predstavnike e, klubova kako bismo mogli pripremiti tijekom procesa konkretne prijedloge što se tiče e, odnosa između preksita i kohezijske politike. Otvaram sada raspravu. Ako imate ikakvih prijedloga ili komentara vezano uz ova stajališta. Gospodin Olbricht. Mislim da postoje cijeli niz elemenata vezano uz uh, utjecaj Brexita na kohezijsku politiku. Imamo uh, izravne i neizravne posljedice. Prije svega trebamo misliti o e, znači utjecajima Brexita na kohezijsku politiku i za 2020. godine, 2021. 2022. 22. 23. Ono što je važno da oni trebaju biti prisutni u kohezijskoj politici do 2020. godine sa konzekvencama do 2023, 2023. godine. To je uključeno u ovaj iznos od 60 e, milijardi e, sredstava u koje su uključena u kohezijsku politiku. Postavlja se pitanje kako će financijski nakon Brexita Ujedinjena kraljevina sudjelovati u kohezijskoj politici, znači u ovom razdoblju od 2019. do 2023. godine. To imamo, znači, posljedice i za Europsku uniju i za e, e, vladu Ujedinjene kraljevine. Drugo, ako usvojimo istu metodologiju, zadržimo istu metodologiju, a to nije sigurno, onda ćemo imati 70% BDP-a u određenim e, područjima. Kakve su znači e, konsekvence, da li ćemo znači, da li tih 75% će odražavati e, znači prosjek da li će se prosjek smanjiti i da li e, u ovom smislu postavljamo si pitanje hoćemo li usvojiti i nastaviti istu metodologiju koja je posljedica Brexita na tu metodologiju? Hoćemo li e, ponovno osmišljavati neke nove kriterije za kohezijsku politiku? Možda bismo trebali usvojiti nove kriterije ne samo za BDP, nego i za druge e, pokazatelje u okviru kohezijske politike. Što se tiče znači agregacije i e, okupljanje, skupljanje podataka u okviru e, vezano uz e, raspodjelu i preseljenje sredstava između NAC 3 u NAC, NAC 2 u NAC 3, postavljamo se pitanje koje su znači moguća rješenja za sljedeću politiku. To je važno za odbor e, ređi. Postavljamo se pitanje koje su znači e, posljedice na kohezijsku politiku to speed Europe. Posljedica Brexita je toga da otvaramo vrlo široku debatu e, proračuna za eurozonu. Evo, postavljam si pitanje Znači, koje su izravne posljedice na ovo razdoblje 2014-2020. godine? To je moje izravno pitanje. Sljedeći govornik, hvala. Ja ću ići u istom pravcu onoga što je rekao Jan. Postavlja se pitanje kako će e, Brexit e, utjecati na kohezijsku politiku. Taj utjecaj će biti snažan, no mi moramo točno to procijeniti kako bismo e, ispravno odgovorili na izazove. Naravno imamo određene proračunske obveze koje se stvaraju Brexitom, a s druge strane što se tiče budućnosti kohezijske politike e, imamo države članice koje koriste Brexit kako bi promijenili e, kohezijsku politiku. Čuti ćemo cijeli niz argumenata za promjenu kohezijske politike u svjetlu odlaska Ujedinjene kraljevine. Izuzetno je važno da vidimo koje su posljedice za znači za dvije glavne skupine neto onih koji doprinose oni će u svakom slučaju iskoristiti e, Brexit kako bi smanjili doprinose u okviru europske e, kohezijske politike ili kako bismo kako bi na bolji način osmislili dogovor sa e, državama koji su znači korisnici kohezijske politike. Vrlo je važno vidjeti hoće li e, Europska komisija uzeti u obzir mogućnost ostanka Škotske i to uključiti u ono što je važno za budućnost kohezijske politike. Na to još uvijek nismo dobili odgovor. Moramo u svakom slučaju vrlo pomno odgovoriti na sva ta pitanja koja se postavljaju vezano uz Brexit i njegov utjecaj na kohezijsku politiku. Imamo, znači što se tiče NAC2 i drugih aspekata, to moramo dubinski raspraviti prije nego što krenemo u široku raspravu o budućnosti kohezijske politike. A vidjet ćemo na koji način će se u svjetlu toga i izvjestitelji pozabaviti problemima. Gospođa Breso, izvolite. Grazie, presidente. Ehm, Hvala lijepo. Kao što su već eh, rekli kolege, pred nama su dva problema. Prije svega treba vidjeti kako ćemo dovršiti ovu fazu kohezijske politike, dakle, znati eh, dakle, koja je stopa sudjelovanja, dakle pa se do kraja razdoblja, to nije 2020. nego 2023. Dakle, vidjeti kako će biti situacija sa Ujedinjenom kraljevinom, jer će to utjecati u financijskom smislu, ali u organizativnom smislu. To je, dakle, jedan dio problema, onaj glavni problem jest kako definirati kohezijsku politiku bez Ujedinjene kraljevine. Dakle, ovdje trebamo uzeti u obzir Škotsku, hoće li ona ostati ili neće. Naravno da će se promijeniti prosječni BDP na evropskoj razini. To riječ je o jednoj velikoj zemlji sa velikim dohodkom i dakle promijenit će se i odnosi između pojedinih država članica. Regioni eh, eh, Zasigurno postoje neke regije koje su sada unutar kohezijske politike, ali će one postati regije dakle u tranziciji. Mislim da ćemo morati od komisije zatražiti procjene. Procjene, dakle, ovih podataka, što će se dogoditi sa BDP-om, što to točno donosi, kako će se, dakle, i iznova crtati karta Europe u tom smislu, što to znači u financijskom smislu, što komisija predlaže. Mi smo sada odbor koji započinje raspravu o budućnosti kohezijske politike i svi su ovdje pozvani na razmjenu mišljenja sa zainteresiranim e, stranama, dakle, bi je riječ o javnim dionicima, privatnim i potrebno je ovdje dobiti neke smjernice. Mi smo među onima koje to, kojima je to što prije potrebno. Dakle, to treba učiniti prije kraja ovog saziva ovog parlamenta, dakle, govorimo u 2020. godini. E, nedostaju nam gospodarski pokazatelji za otvaranje rasprave između nas i država članica ovdje unutar parlamenta kako bismo znali dakle kojim smjerom krenuti. I moramo se u svom radu moći usloniti na odgovarajuće, dakle stvarne pokazatelje procjene različitih scenarija. Dakle, što to znači za države članice? Imamo situaciju, dakle, sa zemljama koje su neto platitelji, mislim prije svega recimo na moju zemlju, imamo teškoća sa proračunom. I dakle, priprema budućih proračuna eh, država članica traži da se postigne, dakle, jasnoća, transparentnost u postupku donošenja odluka. I to sad treba što prije dovoditi. Dakle, moj prijedlog je da zatražimo od komisije da nam daju sve potrebne elemente, dakle, statistika, podaci, evaluacije, kako bismo znali između čega odlučiti, kako bismo imali na raspolaganju opcije, kako bismo mogli početi raspravljati. Ovaj naš doprinos će u tom smislu biti jedan od najvažnijih najkompliciraniji vezan uz cijeli ovaj kontekst Brexita. I imamo manje vremena, daleko manje nego neki drugi odbori. Dakle, tu treba uzeti u obzir razne pravne aspekte, formalne aspekte, ali naš odbor, našeg odbora se ovo zasigurno tiče, tiče se u financijskom smislu, dakle novci, to je uvijek najsloženije pitanje, to su uvijek najsloženija pitanja I zato bi nam bila potrebna jasna slika situacije, to će nam doista svima biti od velike koristi. Thank you very much, Mr. Nicholson. The floor is yours. Hvala gospodine Nicholson, imate riječ. Hvala. Prije svega želim biti jasan. Ja ovdje govorim ime gospodina Lurea. To ono što ću ja pročitati nisu moje riječi, nemojte onda molim vas sada tu ubiti onoga koji prenosi poruke. Možda ću na kraju reći nešto što i ja mislim osobno. Gospodin Lur želi e, zahvaliti što je ova tema stavljena na dnevni red. U svakom slučaju imamo cijeli niz e, različitih implikacija na kohezijsku politiku Brexita on će imati utjecaj isto tako i na proračunske obaveze u okviru perioda 2014. 2020. godine, no isto tako kao i na obujam i područje primjene e, perioda nakon 2020. godine u sljedećem financijskom e, proračunskom e, razdoblju. To su isto tako i znači mogućnosti za ambiciozniju kohezijsku politiku. Ono što je važno je da naučimo nešto i izvučemo konsekvence iz eh, omnibus eh, izvješća, no Imali smo znači 29. trećeg pismo predsjednice vlade gospodinu Tusku. ECR to pozdravlja. Ujedinjena e, kraljevina neće više direktno financijski sudjelovati u okviru EFSI fondova. Mi vjerujemo da postoje i dalje područja za suradnju, moramo naučiti i dalje učiti jedni od drugih što se tiče različitih režima. Moramo također razmjenjivati iskustva na e, stručnoj razini, akademskoj razini. U pismu Tereze May imamo E, cijeli niz pitanja vezano uz nastavak e, ekonomske suradnje, a jedna od e, tema koje će biti važnije sljedećih mjeseci i u okviru ovog odbora je znači članstvo u okviru Europske investicijske banke. Radit će se znači o vrlo najvažnijoj temi na stolu, isto tako vezano uz financijske doprinose Ujedinjene kraljevine toj banci. To će biti u srcu pregovora. Obje strane će imati stajališta oko kojih neće željeti pregovarati, a s druge strane će morati isto tako dopustiti neke znači popustiti u nekim stvarima. U trenutku kada je Ujedinjena kraljevina izađe 2019. godine e, predviđa se da će samo 30% e, e, sredstava u okviru sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira biti potrošeno. I to će se naravno postaviti kao pitanje u trenutku Brexita. Naravno, ovoj temi moramo pristupiti otvorenog uma, možemo reći da u svakom slučaju će u budućnosti imati, e, ćemo imati jedinstvene i drugačije veze nego danas. Naravno, ono što je važno u okviru kohezijske politike da u svakom slučaju smanjimo i administrativni teret, da povećamo fleksibilnost ulaganja a ono što je važno je da se na učinkoviti način e, troši e, javni novac. U svakom slučaju gospodin Lure se e, veseli suradnji sa kolegama na ovom području. Evo, to je ono što vam je želio poručiti. Ja mogu možda nešto dodati sa svoje strane. Ja sam ovdje čuo da se govori o Škotskoj što će se dogoditi u Jedinjenoj kraljevi, kraljevini. Ja ako pogledate ono što se dogodilo prošli tjedan, ono što je važno da imamo vrlo jasnu sliku onoga što, se, što će se dogoditi sa Škotskom. Ja dolazim iz sjeverne Irske. Da, u svakom slučaju mislim da e, oni koji dolaze iz Škotske ćemo govoriti u svoje ime. Naravno, u svakom slučaju ćemo se e, e, suočiti sa velikim problemom vezano uz to, no ono što je važno da znamo da je ujedinjena, vlada Ujedinjene kraljevine jasno rekla da ćemo se jasno pridržavati onoga što e, je povezano sa e, granicama. To je nešto što mi u svakom slučaju e, odgovara, no ako ne budemo dio Carinske unije, kako ćemo onda moći imati i fleksibilne i prohodne granice? To je nešto što moramo dobiti kao odgovor u svakom slučaju mislim da nikakve, e, znači tu sad nekakve e, dogovore e, između vezano uz isku se ne mogu prihvatiti, no isto tako ja ne prihvaćam ni ovo pitanje granice. Ja ne želim ni u kojem slučaju da vijeće o tome odlučuje. Mislim da je vrlo to ozbiljno pitanje. Ono što je važno za ljude sjeverne Irske i e, isto tako za ljude e, u Irskoj, u Republici Irskoj. To pitanje granice se u svakom slučaju mora riješiti na jasan način. Da, pred nama će biti veliki problem u rješavanju e, tog pitanja, a ovaj e, odbor će dati također i svoj odgovor na to ono što moramo imati na umu, da moramo u svakom slučaju koordinirati različita pitanja. Ja ću u svakom slučaju biti aktivan na tom polju i ja ću pružiti podršku, no moram vam reći da moramo biti fleksibilni te da u svakom slučaju moramo jasno znati kuda idemo. Hvala. Hvala lijepo. Zastupnica Maletić, izvolite. Hvala. Do najveće neprijatelja kohezijskih politika jesu novosti i nesigurnost. Na početku razdoblja 2014-2020 uveli smo čitav niz novosti, sada smo usred programskog razdoblja i znam sada da nam predstoji nesigurnost. Zato bismo trebali tražiti od komisije da nam da dubinsku analizu, dakle vezano uz ove nesigurnosti, kako bismo mogli vidjeti koji su različiti scenariji, kao što je rekla gospođa Breso. Dakle, tražimo da se ne uvode novosti u sljedećem razdoblju i da propisi budu spremni za razdoblje nakon 2018. Jer kao što znate, 19. ponovno imamo izbore ne možemo čekati 2020. da bismo dobili dakle zakonske propise, dakle nove osnove kohezijske politike za novo programsko razdoblje. Dakle, sve bi trebalo biti definirano mnogo ranije. Jučer smo održali raspravu o eksante preduvjetima. Dakle, u četvrtoj smo godini provedbe i još uvijek neki od uvjeta nisu ispunjeni. To znači da nismo dovoljno rano zadali preduvjete. Zato su preduvjeti bi trebali biti prispunjeni na početku programskog razdoblja, ne u sredini istog. I to je nešto što bismo trebali, dakle, unaprijed pripremiti, to znači sada, i tijekom 2018. da bi smo bili spremni za iduće programsko razdoblje. Inače ćemo ponovno govoriti kako ne ispunjavamo ciljeve unutar, dakle, kohezijske politike i svi će, dakle, dovoditi u pitanje njenu potrebu. Hvala lijepo, zastupnik Carver. Ne znamo još koje će biti e, stajališta, dakle, vlade, najavljeni su izbori, dolaze vrlo brzo. ja sam nov u ovom odboru i mislim da moramo promišljati o kriterijima za kohezijsku politiku. Parlament to treba doista uzeti u obzir. Govorili su o Europi sa dvije brzine. Ne znam jeste li vi to spomenuli, ali to ne mora nužno biti posljedica Brexita. Imamo dakle europodručje s jedne strane i ostale zemlje članice i to je uzrok tome. Najboljem interesu pregovora je znati da ovo nije samo pitanje Brexita. Ja sam podržavao Europsku komisiju, rekao sam, mislio sam da postoje jedno, dvije moguće opcije za Europsku uniju. Ovaj pristup jedne mjere za sve očito ne funkcionira. Ali imate evo članice koje su unutar europodručja, one koje su izvan. kojega Bostinaro je govorio o proračunskim ograničenjima. Ali tu su i ograničenja zbog neuspjeha europodručja. Ona nije pomogla gospodarstvima u Portugalu, Španjolskoj, drugim zemljama. Imate ovu razliku među državama članicama. Gledat ćemo dakle koje su izgledi za Grčku ćemo nešto više vrlo uskoro. Gospodin Nikolson se također dotaknuo nečega što sam ja htio govoriti, a tu je i stajalište o Škotskoj koje će možda ostati u Europskoj uniji. Mi u Ujedinjenoj kraljevini smatramo da nakon što se dogodi Brexit, da će Unija postati snažnija. Ono što ćemo vidjeti sada na našim izborima, vidjet ćemo na koji način će glasati Škotska, tu još uvijek imamo brojne nepoznanice. Mnogi sada u Škotskoj uviđaju da imaju više koristi od eh, Velike Britanije nego od ostanka Europskoj uniji. Stvar se, najvažnije stvari su u detaljima. Vidjeli smo da kada je riječ o referendumu da je većina u Sjevernoj Irskoj i Škotskoj glasala za ostanak. Ja pa Ne mogu govoriti u ime Sjeverne Irske, nemam niti brojčane pokazatelje. Ali dolazi do rasta oni koji žele napustiti Europsku uniju u Škotskoj. To mogu istaknuti. Ja dijelim vašu zabrinutost. Imam i samo obiteljske veze, brine me situacija u Sjevernoj Irskoj, ne želim vidjeti da se ostvare neki crni scenariji. Dosta se govori o posebnom odnosu između moje zemlje i SAD-a. Ja vidim poseban odnos između Republike Irske i moje zemlje. Dakle, anglo-irske veze su se poboljšale tijekom vremena. Tu su pitanja koje trebamo uzeti u obzir, kako će se promijeniti odnos, dakle, kada se jednom dogodi Brexit, mi imamo poseban odnos sa Republikom Irskom, I ja ću i u ime kluba FDD biti protiv ove tvrde granice koja je spomenuta. To je nešto što nitko ne želi. Da, tu su s tim povezana velika pitanja, slobodno tržište, ali mislim da se može to bilateralno urediti i doista u to vjerujem. Radujem se fleksibilnijem pristupu kohezijskih politika Velike Britanije. Hvala lijepo. Gospodine Olbrichteo, izvolite. Samo kratko pojašnjenje. da kako da Europa s dvije brzine nije rezultat Brexita. Ali mnoge rasprave u Europskoj uniji su sada stavljene na čekanje, dakle sve do trenutka odluke u Ujedinjene kraljevine. Kao što sam rekao, ovo nije direktna posljedica Brexita, ali ako pogledate mjesečna izvješća, tamo je primjedba da zbog da je zbog Brexita ponovno, dakle, započeta rasprava o vlastitim sredstvima. Neki bi rekli, aha, to se otvara ponovno Pandorina kutija, neko će reći, aha, to je pak prilika, ali to je evo neizravna posljedica Brexita, dakle, nema izravne veze sa Brexitom, a to su stare rasprave koje se ponovno vraćaju na dnevni red. Dakle, ne zbog Brexita, nego kao posljedica. Evo, htio sam vam to pojasniti. Hvala. ali imamo i promjenu javnog mnjenja vezano uz regionalne politike. Imamo dakle mišljenja o regionalnoj politici, ona je različita primjerice u Engleskoj. Imamo dakle West Midlands, Birmingham i tako dalje, dolaze lokalni izbori. To biste isto trebali uzeti u obzir ukoliko ste doista iskreni po ovom pitanju. Treba uzeti u obzir mišljenje lokalnog stanovništva u Engleskoj oni ovome nemaju ovako izraženo mišljenje kao i vi. Hvala lijepo, mi smo jako otvoreni ovdje u odboru, kao što vidite u našim raspravama. To je sada postao dijalog između vas dvojice, ali svejedno hvala, hvala svima na vašim doprinosima u ovoj prvoj raspravi u odboru Regi. Hvala vam na prijedlozima Ja se slažem da postoje neke teme kojima se moramo stalno baviti u svom radu, dakle moramo prirediti svoje stajalište vezano uz pregovore, dakle prvo riječ o razdoblju 2014. do 2020. i o tome na koji način će se to razdoblje završiti i što očekivati od Ujedinjene kraljevine u smislu nastavka sudjelovanja dakle u razdoblju 2018. do 2020. kada se budu dovršavali pregovori o Brexitu. Drugo, ovo je sigurno tema vezana uz proračun. Treba vidjeti kako će biti razina redistribucije između država članica manje za sve regije primjerice ili samo za neke. Dakle, to je isto jedno od pitanja za budućnost. To, sam, to pitanje sam čuo da si postavlja i Europska komisija. Treće, će važno vidjeti kako će se urediti mm, klasifikacija regija slijedom metodologije koju imamo sada. Imat ćemo značajne promjene u tom sustavu i time se moramo baviti. Na koncu još jedna primjedba koja je povezana uz izlaganje gospodina Nikolsona. Riječ je o teritorijalnoj suradnji i uloga Ujedinjene kraljevine u nekim prekograničnim dakle programima, preko, dakle međudržavnim programima. To je važno ne samo za regije Ujedinjene kraljevine, već i za ostale regije, dakle u susjednim zemljama, u ovom slučaju Sjeverna Irska, dakle, i kontekst mirovnog sporazuma. To je jedna stvar koju valja imati na umu tijekom budućih pregovora. Prihvaćam vaš prijedlog da zatražimo od komisije još detaljnih informacija, to ćemo učiniti u suradnji sa tajništvom kako bismo se pripremili za buduće rasprave i pripremili stajališta odbora regije prije pregovora. Hvala vam na ovoj raspravi. Ajmo, dolazimo do kraja e, dnevnog reda. Imamo odobrenje odluka koordinatora. E, koordinatori su se našli, e, sastali jučer, poslan vam je sažetak njihovih odluka, možemo li to usvojiti? Dakle, odluke koordinatora? Da. Ne vidim da ima primjedbi. nešto po točkom razno. Nema. Dobro. Podsjećam vas na izvanredni sastanak našeg odbora u Strasburu 18. dakle svibnja ujutro. To je dakle vrijeme kada ćemo se idući put sastati. Zahvalila bih prevoditeljima na, njihovo, na njihovim uslugama prevođenja. Hvala lijepo. je sastanak odbora Reki.